in our Dakle, na sastanku koordinatora imali smo poprilično važne odluke za donijeti konkretno obnovljeni vremenski raspored za naš rad na paketu za čistu energiju. Nažalost, došlo je do kašnjenja od otprilike 2-3 tjedna što se tiče vremena za glasanje, no odlučili smo dovršiti cijeli paket 2000 sedamneste, No ne u studenom, već u prosincu. Ali nije bilo lako odlučiti kako s jednog zakonodavnog prijedloga prijeći na sljedeći zbog toga što jedan lako može utjecati na drugi. Tako da je bilo teško postaviti redoslijed i pripremiti sve, no sve jedno u studenom i prosincu imat ćemo velik broj zakonodavnih prijedloga i glasanja na odboru ITRE. Doista ćemo imati mnogo posla. A sada možemo također prijeći na današnje glasanje. I odmah bih da započnemo sa probnim glasanjem, bez čega ne možemo započeti. Dakle, probno glasanje je otvoreno. are you ready to stay out of the European Parliament for five weeks? Jeste li spremni na nedolazak u Europski parlament pet tjedana? To će biti pitanje o kojem ćemo glasati. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Dobro, sjajno vidim da ste spremni riješiti se parlamenta na pet tjedana. Glasom o općem proračunu Europske unije financijska godina 2018. Svi dijelovi. Započnimo s glasanjem. Amendment 177. In favor. Amandman 177 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Glasanje je otvoreno. I close the vote. Elektroničkim putem glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 171, tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 131 za. Protiv. Suzdržani. Prihvaćeno. 18 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 184 za protiv. Provjerimo elektronički. Glasanje je zatvoreno. I jedan EPP imamo previše glas. Sada je u redu. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 1, 5, 7 za protiv, suzdržani, usvojeno. 39 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 40 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 41 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 61 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 63 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 65 za, protiv, suzdržani, usvojena. 175 za, protiv, suzdržani, odbijena. 69 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 176 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 70 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 172 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 140 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 159 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 92 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 93 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 94 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 95 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 97 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 151 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1, 1, 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1, 1, 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1, 1, 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1, 8, 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1, 5, 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1, 7, 8 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 1, 5, 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Jedan sedam tri za, protiv, suzdržani, odbijeno. sedam, za, protiv, suzdržani, usvojeno. četiri, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1, 2, 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Number one, in favor. Glasanje skupno, 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zatim 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. To je 12. stranica, 1, 6, 0, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1, 6, 7 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 1, 6, 9 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 1, 9, 8 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 1, 7, 9 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 1, 8, 0 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1, 9, 6 za, protiv, protiv, suzdržani, odbijeno. 166 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 189 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 191 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 190 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 202 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 206 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 186 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 187 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 188 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 192 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 193 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 194 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 197 za, protiv, suzdržani, Odbijeno. 199 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 201 za, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 203 za, protiv, suzdržani. Provjerimo elektronički. 203. One EPP EPP e Jedan glas EPP-a previše. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 205 za. Protiv. Ponovno kolege. 205 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 200 za. Protiv suzdržani, odbijeno. 168 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 181 za, protiv, suzdržani, usvojena. 182 za, protiv, suzdržani, odbijena. 183 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 195 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 163 za, Gospodin Turnmans, imamo dva pilot projekta koje se bave ugljenom i njihovi opisi su vrlo slični. Dakle, želimo reći da ovo nije pitanje poslovnika, zapravo smo ovome već raspravljali, tako da ne možemo prihvaćati pitanje poslovnika ako se želimo baviti Dakle, još jednom glasanje 163 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 164 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 170 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Prelazimo na sljedeću čiji znači, dio 161 za protiv suzdržani usvojeno, 162 za protiv suzdržani usvojeno, 207 za protiv suzdržani usvojeno, 204 za protiv suzdržani usvojeno. I ovime završavamo glasanje jer glasamo samo o proračunskim stavkama, ni o čem drugom, nemamo konačnu rezoluciju niti slične odluke i izglasali smo sve proračunske stavke, a rezultate šaljemo na odbor za proračune. Toliko za ovo glasanje. Sada idemo na kompliciranija pitanja i želim se ispričati jer neće biti lijepo. Zamolit ću vas da provjeravamo rezultate jer klubovi zastupnika su poprilično podijeljeni tako da nije dovoljno mi vidjeti koordinatore i na koji način su oni glasali jer i unutar klubova zastupnika postoji dosta podjela tako da ćemo ovdje imati velik broj elektroničkih provjera vašeg glasanja. Započnimo. Pitanje poslovnika, zastupnica Berez. Samo sam želio provjeriti za 2.34 da je taj amandman povučen. We Uzet ćemo to u obzir, da. Hvala vam. 1, 2, 9. za, e. protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjerit ćemo elektronički kompromis 1. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis 0 za. Protiv. Suzdržani. Provjerimo i to elektronički. Kompromis 0. Glasanje je zatvoreno. previše EPP-a imamo ovdje. Jedan glas previše, evo ga sada, glasanje možemo zatvoriti, odbijeno. Kompromis nula je odbijeno. Amandman 130 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 131 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Glasat ćemo skupno kompromise 1, 2, 2a, 3, 3a. Dakle, tri kompromisa ukupno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 1a. skupno glasanje. Uh, you want to, to check it? Želite li provjeriti? Niko nije želio provjeriti. Provjerit ćemo glasovanje oko kompromisa 3, pet kompromisa. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. odbacuje se. Kompromis 1a za protiv suzdržani. Provjerimo. I close the vote. Zatvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. 1A je prihvaćen. 140, page 6. We gone, it was accepted. We go to page... Znači, prihvaća se. Idemo na stranicu 6. Kompromis 140. Vrlo komplicirano. Za. Stranica 6. 140. Za. Protiv. Molim vas provjerite odmah jer ne znam kako. 140. Zatvoram glasovanje. Odbijeno. 152 za, protiv, suzdržani, odbija se. 153 za, provjerimo. 152, ok, provjeravamo. 152. zatvaram glasovanje pučani, previše ih vas ima. Zatvoren glasovanje. odbijeno. 153 za, protiv, suzdržani, odbija se. 154 za, protiv, suzdržani, provjerimo. 154. zatvoram glasovanje. Pučem. Sad će biti u redu. Odbije se. 151 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 155 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 4 za, protiv usvojeno, ali vjerojatno je usvojeno, provjerimo. Zatvoran glasovanje. Kompromis 4. Usvojeno. Kompromis 5 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 164 za. Protiv. Suzdržani odbija se 165 za protiv suzdržani odbijeno 166 i 173 zajedno za protiv suzdržani odbija se 167 za protiv suzdržani odbija se 168 za protiv suzdržani odbija se 169 za protiv provjerimo 169 69. I close the vote. Rejected. Rejected. Rejected. 170. Odbijeno. 170 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 171 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 172 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 177 za, protiv, suzdržani, odbija se. 178 za, protiv, suzdržani, odbija se. 179 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1 80 za, protiv. 180. 180. I open the vote and I close the vote. Reject. E, odbija se. 181 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 184 za, protiv, suzdržani odbija se, 185 za, protiv suzdržani odbija se, 186 za, protiv suzdržani usvaja se, 187 za, protiv suzdržani usvaja se, kompromis 8 za, protiv suzdržani odbija se. Provjerit ću. Kompromis 8. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Četiri amandmana zajedno. 188, 189, 190 i 191. In favor? Za, protiv, suzdržani, odbija se. 192 za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 Odbija se. 201 za, protiv, suzdržani usvaja se. 202 za, protiv, suzdržani usvaja se. 203 za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani Usvaja se. Da, kompromis 10. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Milo je očito usvojeno. Kompromis 11. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. Da, dobro. Kompromis 11. Zatvoreno glasovanje. Odbija se. 216 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. 209 za, protiv, Provjerimo. 209. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 207 za, ne, 2, 1, 7, ispričavam se, za, protiv, suzdržani, odbija se. 2, 2, 3, za, protiv, suzdržani, odbija se. 2, 2, 4, za, protiv, suzdržani, odbija se. Po, povučenju 2, 3, 3 i 2, 3, 4. Amandman 2, 4, 8 za, protiv, Provjerimo. 248. Zatvoram glasovanje. Usvaja se kompromis 15 za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis 16 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 234 za, protiv, suzdržani. Odbija se 244 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 245 za, protiv, suzdržani, odbija se. 246 za, protiv, suzdržani, odbija se. 247 za, protiv, suzdržani, odbija se. 249 za, protiv, suzdržani, odbija se. 250 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 251 za, protiv, suzdržani, odbija se. 252 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 253 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 254 za, protiv, Proverimo. 254. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 255 za, protiv, suzdržani, odbija se 256 za, protiv, suzdržani, odbija se 257 za, protiv, suzdržani, odbija se 258 zajedno sa 259 za, protiv, suzdržani, odbija se amandman 12 za, protiv, suzdržani, odbija se 13 za, protiv provjerimo 13 amandman 13 zatvaram glasovanje odbija se 14 za protiv suzdržani odbija se 15 za protiv 15 Provjeravamo 15. Zatvoram glasovanje. Rejected. 16 in favor. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 17a za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kompromis, ispričavam se, da provjerimo. Oba, dobro, dobro, možda je tjesan rezultat. Kompromis 17. Prvo, elektronička provjera. Kompromis 17. Vraćamo se, dakle, 17. Otvaram glasovanje i zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 17a. Otvaram glasovanje. I zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, odbija se. Ista većina. Kompromis 18a za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 19a za, protiv, suzdržani, usvaja se s istom većinom. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, odbija se kompromis 22, a 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis 22 za, protiv, suzdržani, odbija se kompromis 22a za, protiv, suzdržani, usvaja se 22a, usvaja se 22 je odbijen. 36, amandman 36 za, protiv suzdržani odbija se, kompromis 23 za, protiv suzdržani usvaja se, kompromis 24 za, protiv suzdržani usvaja se, kompromis 25 za, protiv suzdržani usvaja se. 46 za, protiv, suzdržani, odbija se. 47 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 29 za, protiv suzdržani usvaja se, 55 za, protiv suzdržani odbija se, 56 za, protiv suzdržani usvaja se, 57 za, protiv suzdržani odbija se, 58 za, protiv suzdržani usvoja se, 59 za, protiv provjerimo, 59 Zatvaram glasovanje. Odbija se. 60 za, protiv, suzdržani, odbija se. 61 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. 62 i 63 zajedno za, protiv, suzdržani, odbija se. 64 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2, 1 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 65, 66 zajedno, za, protiv, suzdržani, odbija se. 67 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 32 za, protiv, suzdržani, odbija se. 68, 69 i 70 za, protiv, suzdržani, odbija se. 71 za, protiv, suzdržani, odbija se. 72 za, protiv, suzdržani, Usvaja se 73 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. 74, 75 zajedno za, protiv, suzdržani, odbija se. 76 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 34 za, protiv, suzdržani, odbija se. 79 i 80 zajedno za protiv suzdržani odbija se. 81 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 82 za protiv provjerimo. će bolje. Amandman 82. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 83 za, protiv, suzdržani usvaja se. 84 za, protiv, suzdržani odbija se. 85 za, protiv, suzdržani usvaja se. 90, 91. Preskačemo na 91. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. Četiri amandmana zajedno. Je 102 do 105 za protiv suzdržani odbija se 106 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 37 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 38 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 39 za protiv suzdržani usvaja se 1, 2, 3 za, protiv, suzdržani, odbija se 1, 2, 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se 1, 2, 6 za, protiv, suzdržani, odbija se 1, 2, 7 za, protiv, suzdržani, 1, 2, 7, provjerimo. 1, 2, 7. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 128 za. Protiv. Suzdržani. Provjerimo i to. 128. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. I sada završno glasovanje, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. U redu, hvala. Zatvaram glasovanje. 39 prema 18 i 6 uzdržanih. Čestitam izvjestitelju, ovo nije bio lak posao. Hvala kolege, bili ste vrlo strpljivi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 Uh, let, me use this possibility. Kolege, eh, eh, samo da iskoristim ovu priliku dok se dvorana priprema za sljedeću eh, točku dnevnog reda. Dakle, da se zahvalim, da zahvalim prevoditeljima. Možda je bolje da kažem nešto na poljskom. Zaista želim zahvaliti prevoditeljima i prevoditeljicama što su jučer radili 15 minuta dulje jer smo vrlo žučno raspravljali zahvaljujući prevoditeljima. Uspjeli smo nastaviti raditi i nakon predviđenog vremena za kraj sastanka. E, engleski nismo mogli naći pravi e, saobraćajni jezik. E, ali eto još jednom puno vam hvala što ste dulje radili. E, rasprava je bila vrlo dinamična. Znam da danas e, isti kolege prevoditelji rade pa se, se dakle još jednom zahvaljujem. Dakle, na odboru E, ITRE nakon glasanja e, ćemo raditi na e, pripremi za rizik u području električne energije. Naš izvjestitelj je Flavio Zanonato jer Opće, e, paket o čistoj energiji jako je vezan za tržište električnom energijom i ACER. Znate da ćemo na tu temu, odnosno cijelom paketu električnoj energiji, glasati ne u studenom, već u prosincu. To je odlučeno jutros na sastanku koordinatora. Rokovi za ulaganje amandmana su dakle također pomaknuti. Dakle, rok za ulaganje amandmana je do 13. rujna. Dakle, ne do početka rujna, već do 13. rujna. Prijedlog Europske komisije žele da sve države članice uspostave prave i dobre instrumente kako bi mogle regulirati eventualne krize na području električne energije. Moramo dakle biti spremni za eh, eh, ovo. Eh, kolega Zanonato, imate riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Sada što se tiče pripravnosti u električnom sektoru je nešto što je gotovo isključivo u nadležnosti država članica, što je suprotno onome što stoje u e, članku 194. E, ugovora o Europskoj uniji. I <clears throat> zato e, nema mogućnosti da se na evropskoj razini razluče, i razrede različite scenarije za problem e, krize u sektoru električne energije. Europska nadležnost se odnosi na infrastrukturu, a rezultat je taj da države članice imaju slobodne ruke da odluče što će načiniti i koje su metode najbolje kako bi se prebrodile krize u sustavu ali na tržištu električnom energijom koje se sve više integrira, nacionalne metode vjerojatno neće biti dovoljne, neće biti više prikladne. Primjerice, kriza u e, siječnju na jugoistoku Europe je to pokazala. A prijedlog komisije želi povećati suradnju među državama članicama u, e, na planu u reguliranja kriza u sektoru električne energije. Osobno pozitivno gledam na taj e, prijedlog e, jer e, metode su nužne, moramo vidjeti koje sve negativne situacije mogu proizvesti krize u sektoru električne energije u državama članicama. Predlažem e, izvješće oko tri okosnice. Najprije suradnja i solidarnost, treba prikupiti informacije o krizama u sektoru električne energije i zato je potrebno prikupiti sve raspoložive podatke u okviru dogodišnjeg programa procjene rizika. Važno je da države članice imaju regionalnu zajedničku metodu. E, trebaju dakle moći e, države članice i dalje same napraviti pojedine procjene, naročito kratkoročne, ali metodološki kriteriji koji moraju biti zajednički nužni su element kako bi se ojačala suradnja koja nije samo politička među državama članicama, ona je prvenstveno stručne, tehničke prirode. A koordina, regionalni e, koordinatori za sigurnost trebaju upravo raditi na tom planu. Što se pak tiče više političkih aspekata suradnje i solidarnosti, ovaj prijedlog radi na temu međusobne pomoći, a izuzeća mogu biti samo u skladu 19. amandmana koji dakle predviđa izuzeća samo u slučaju tehničkog problema. I tu gledamo na razvoj tržišta čak na najkraći period, pa prema tome nije moguće imati izolucionističke stavove. Naročito ti nije moguće kada se radi o državama koji namiravajući tim putem. A države e, koje moraju prebroditi krize u sektoru električne energije moraju to predvidjeti već unaprijed i e, moraju imati razrađene metode, naročito u prvoj fazi krize. Mm. Međusobna e, pomoć se mora dobro definirati. Druga točka e, jest ta da se e, zbog toga ne smije spriječiti optimizaciju tržišta, a norme na tržištu moraju se prihvatiti samo ako bi pogoršale situacije krize i to stoji u 20. amandmanu. Mislim da se zaista mora posebna pozornost eh, posvetiti obradi osjetljivih podataka, naročito za slučaj napada trećih strana, eh, terorista ili jednostavno zlonamjernika. To je amandman 16. I posljednja točka je upravljanje time. Članak 12. izaziva određenu zabrinutost u slučaju nesuglasica među nadležnim tijelima te mogućnosti komisije da od acera traži da jednostavno olakša e, sporazumijevanje. E, mislim da jednostavno taj članak nije dovoljan jasan, pa stoga u amandmanu 17 tražim da se pribjegne mehanizmu o suradnji koji je osim toga u skladu s mehanizmom opskrbe plinom. Mehanizam suradnje olakšat će sklapanje sporazuma o regionalnim mjerama. Međutim, nadležna tijela u državama članicama koji su zainteresirane moraju odrediti kako će se dogovoriti oko suradnje. Također treba jako dobro uskladiti rad operatera prijenosnih sustava i operatera distribucijskih sustava. A dionici na tržištu su osim toga zaduženi za sigurnost i za pouzdanost sustava. I zaključno e, predlažem da se na funkcionalni i racionalni način odmjere različite faze. Ex post procjene mogu i trebaju analizirati način na koji se mreže mogu razvijeti kako bi se bolje suočile sa uočenim krizama. A što se tiče samih normi, treba imati mehanizam upravljanja rizicima koji će pokriti sve faze krize i iz tih krizi, e, kriza se mora izvući uvijek najveći mogući broj podataka koji e, mogu omogućiti da se planira srednjoročno i dugoročno razvoj mreže električne energije. I e, sada ću rado saslušati što kolege e, žele reći. Još jednom ponavljam, tekst komisije ovdje je da ispuni veliku prazninu, ali se u nekim pojedinostima može poboljšati. Govorio sam dakle o e, različitim aspektima od suradnje, sigurnosti, otvaranju tržišta i na kraju zaštite od eh, napada treći. Hvala lijepa. Govorili ste osam minuta. Pa ću vas moliti da eh, na kraju sve sažete u pola minute. Hvala lijepa. Vaše su primjedbe bile vrlo zanimljive kao i vaše izvješće. Riječ ima kolega Ludek Niedermayer koji je izvjestitelj u sjeni Europske pučke stranke. Hvala lijepa, radi se o vrlo važnom izvješću, ne samo zato što je dio zimskog paketa, već je i posljedica promjena u sektoru tržišta električne energije. E, mogućnosti postoje za promjene strukture tog tržišta. Istovremeno, vjerojatno će proizvodnja i potrošnja energije mm, e, se pojačati, ali i neizvjesnost na tom planu. Naši su mreže više manje povezane i ne možemo se E, usmjeriti isključivo na nacionalnu razinu i na nacionalne distributere. Jer e, krize mogu biti uvezane, ali mogu se uvesti i rješenja. Ovaj je prijedlog e, dobar i dolazi u pravom trenutku. Čini mi se da se ovaj prijedlog uglavnom dobro prihvatio od strane svih izvjestelja u Sjeni, a drago mi je da smo organizirali i radionicu na to temu. Saslušat ću što o tome misle drugi kolege izvjestelji u Sjeni, ali mislim da e, e se e, uglavnom slažemo da imamo elemente da e, donesemo zaključke Mislim da se slažem s tojim što je rekao izvjestitelj. Mislim da su svi dionici ovdje dobro procijenjeni. Želim također naglasiti da je važan pristup koji će biti orijentiran prema tržištu, a oni prijedlozi koji nisu orijentirani k tržištu, se, njima se može pribjeći tek kada su oni vezani za tržište e, iscrpljeni. E, ključan dio zimskog paketa je taj da se zakonodavstvo mora usmjeriti na uklanjanje poteškoća i narušavanja tržišta kako bi opskrba bila pouzdanija i jeftinija. Treće, Povjerljivost osjetljivih podataka mora se sačuvati, naročito ako se takvi podaci mogu koristiti za zlonamjerne napade. Evo to me govorite u prijedlogu, vjerojatno ćemo to razmostiti više u detalje. I također e, važno moramo ostvariti naš cilj, i bilo bi dobro uključiti i e, zemlje izvan naših granica, drugim riječima članice energetske zajednice. Želimo da prijedlog komisije još i poboljšamo i zato želimo podržati regionalnu suradnju. Mislim da je to važno. Međutim, to nije važno samo za pripremu za e, slučaje, e, za rizične situacije. Moramo također pripremiti i naše resuse to će ne samo smanjiti mogućnost da nestane struje, ali isto tako uštedjet će se novac i na taj način će svi e, potrošači plaćati manje. I e, mislim da je ovo izvješće mali, ali važan doprinos e, na ovom radu. Hvala. Sada riječ ima gospođa Kalas u ime kluba zastupnika ALDE. Govorit ću u ime izvjestiteljice u sjeni našeg kluba Angelike Mlinar. Ispričala se što danas nije na sastanku. Pozdravlja prijedlog izvješća našeg izvjestitelja i eh, koji govori o razmjeni informacija koja je zaista bitna ne samo kao odgovor u situacijama krize, već je to također važan korak naprijed u izgradnji otporne energetske unije. E, pozdravlja prijedloge da se ojača prijedlog komisije, naročito kada se radi o zaštiti osjetljivih podataka za moguće zlonamjerne napade. Osim toga, izvjestiteljica u Sjeni pozdravlja prijedlog izvjestitelja da dođe do većeg usklađivanja kako bi se postigla veća adekvatnost i to na temelju iste metodologije. U tom smislu gospođa Mlinar uložit će amandmane kojim će govoriti o odgovornosti nacionalnih dionika, pitanja vezana za solidarnost i zaštitu ključne infrastrukture i podataka i važno je uspostaviti vezu između ovog prijedloga i novog kodeksa kako bi se sve nekoherentnosti izbjegle. Hvala. Uh, uh, Hvala. Zastupnik Turmes. Rebeka Harms nije jutros mogli biti s nama, pa ću pokušati sažeti trenutno stanje stvari. Prije svega, moramo imati na umu ove zime. Francuska je došla vrlo blizu jednom ogromnom nedostatku energije. Zbog čega? Zbog toga što električno grijanje plus nepouzdana nuklearna energija je dovela do jedne ekstremne krizne situacije u kojoj zapravo nije poslao nikakvih eksante planova Tek u posljednjem trenutku su operateri uspjeli dogovoriti i spasili Francusku od takvog nedostatka energije. Dakle, situacija je bila još i gore u Bugarskoj, Rumunjskoj i Grčkoj. Mislim da komisija također može nešto kasnije o tome reći. Oni su imali jednu manju krizu gdje se nisu mogli ni oko čega dogovoriti i zatvorili granice. I tada, zbog toga što se radilo jednom čisto nacionalnom pristupu, morali su isključiti neke nacionalne klijente zbog nedostatka koordinacije. I samo da malo dobijete ideju, stvari 2006. imali smo veliku nestašicu energije u Europi stvorenu nedostatkom koordinacije između Cezanne Ion i Abgri. Dakle, negdje u Njemačkoj veliki brod morao proći kroz jedan kanal i time su bez energije ostali milijuni klijenata van Njemačke. I do danas nije nikakva kompenzacija za to isplaćena. Dakle, nemamo nikakve varijante, varijante za isplate bilo kakvih naknada, nemamo eksante planova i zahvaljujem gospodinu Donatu na ovom pristupu, osobito u osnaženju regionalne suradnje. Ono što je donekle čudno je da u oblikovanju tržišta Izvjestitelj oslabljuje regionalnu koordinaciju time što beriše neke aspekte spremnosti na rizik eksante. I mislim da moramo tome raspravu povesti, iznenađuje me, Kristijani, što pokušavaš oslabiti regionalnu suradnju, dok se meni čini da je potrebna upravo snažnija regionalna suradnja. Hvala vam, zastupnik Krasnodebski. U ime gospodina Foxa želim pročitati izjavu. Moj klub pozdravlja prijedloga, prijedlog i nacrt izvjestitelja koji pokuša poboljšati situaciju u ovom sektoru. Kibernetički terorizam je sve prisutniji te time i pojačavaju nestabilnosti geopolitičke napetosti što omogućava mogućnost velikih poremećaja u ovom sistemu. Moj klub zbog toga vjeruje da zajednička metodologija za identifikaciju potencijalnih krizi i uvođenje planova za krizne situacije te plana za procjenu je nešto što je od velike važnosti. Međutim, bojim se da vremenski okvir, primjerice dva mjeseca za konzultacije vezno s metodologiju ili šest mjeseci, za identifikaciju nacionalnih planova za krizu je pre strog. Podnijet ću na članke 5 i 8 kako bi se poboljšao način na koji su sročene uloge sistemskih operatera, i s obzirom da je ključno da one surađuju u opskrbi električnom energijom. Slažem se za mehanizam koji se temelji na tržišnom pristupu i zbog toga smatram da netržišni mehanizam mora biti posljednje utočište sa dobrim opravdanjem. Nadalje, mehanizam za kompenzaciju mora biti jasno definiran a ne proizvoljno nametnut. Pozdravljam i obvezu mm, oko osjetljivosti podataka i njihove povjerljivosti, a što se članka 16. tiče, postoje potreba za procjenom ekonomskog učinka nakon kriza. Ne Radujem se daljnjoj suradnji sa izvjestiteljem izvjestiteljima u Sjeni. Hvala. Hvala lijepo, zastupnik Zilaga. Hvala. Smatramo da bi ovo izvješće trebalo biti usredotočeno na ograničavanje tržišnih pravila i prepoznavanje činjenice da upravo ta pravila mogu pogoršati krize i probleme s opskrbom. Kada govorimo o sigurnosti, potrebno je staviti po stranu po strani mantru tržište, tržište, tržište i prioritizirati pravila koja se temelje na solidarnosti između država članica i međusobnoj suradnji. Međutim, isto tako moramo biti oprezni s ulogom koju dodjeljujemo mreži energetskih poduzeća koje zapravo imaju glavnu riječ u ovom procesu i nisu možda najbolja organizacija za uspostavu planova u slučaju nužde. Trebali bismo imati reprezentativne organizacije koje predstavljaju zajedničke europske interese. S obzirom da elektroenergetska mreža je karakterizirana oligopolijima, moramo biti oprezni što se tiče informacija i pobrinuti se da centralizacija ne ide na štetu sigurnosti, a u tom smjeru moramo uspostaviti maksimalnu moguću razinu transparentnosti. Zahvaljujem, zastupnik Količek ima riječ. Hvala. Imam nekoliko komentara sa svoje strane koje će za cijelo ovu raspravu malo oživiti, jer je do sada bila poprilično jednostrana. Što se tiče opskrbe električnom energijom, ovdje se suočavamo s dvije e, mogućnosti rizika. S jedne strane nestašica, a s druge strane previše energije, dakle prevelik protok u mreži. I jedna i druga stvar predstavljaju rizik, a određeni izvori električne energije ne uspijevaju regulirati takve rizike. Jedina je mogućnost isključiti dotok energije. Kao što su i kolege zelenih s pravom rekli, upravo ti izvori energije zapravo likvidiraju stabilnost mreže jer ne postoji mogućnost reguliranja zbog toga tu postoje na poljskoj granici posta koja se bave odvajanjem kao i na češkoj granici zbog toga što njemski dobavljači se ne bave regulacijom. I to također moramo izniti u izvješću jer se radi o velikom riziku za opskrbu energijom. Ne radi se samo o vremenu kada sustav ne radi, to nije jedni rizik, nije to samo nedostatak električne energije, već isto tako i višak energije. Dakle, postoje zadvajanje na taj način lako mogu uzrokovati nestašice, a najbolja najbolje rješenje nije još više tržišnog pristupa, već veća suradnja. Suradnja operatera u prenosnom sustavu 16 država članica, uključujući i Mađarsku, koji vrlo dobro međusobno surađuju u jednoj dobrovoljnoj suradnji, u kojoj su do sada uvijek mogli riješiti sve probleme. Francuska je još jedan primjer toga i zemlje oko Francuske. Nestašica u Italiji je, ale to se vždycky nakonec řeší. Mogu biti posljedica uvoza struje i dovode do drugih rješenja poput dvostrukih vodova koji kojima se pokušavamo pobrinuti da uvijek jedan vod bude na raspolaganju u slučaju nestanaka i u slučaju nedostatka opskrbe. Dakle, uvijek postoje dva dvije mogućnosti voda, no to se ipak sve svodi samo na suradnju, a ne na rješenja koje prezlaze iz tržišta. Hvala vam, gospodin Kariš. Ima riječ koja izvijestuje za sljedeća dva dosijeja. Hvala vam. Ovo je zanimljivo izvješće kao i amandmani. Komentirao bih, jer Klod je s pravom rekao da trebamo se prisjetiti događaja prošle zime u Francuskoj i također smatra da to pokazuje koliko je situacija kaotična i koliko postoje problema, no istodobno možemo reći da to možemo sagledati kao čašu koja je napola puna ili napuna, napola prazna. Što se potrošača tiče, zapravo nije bilo problema zbog toga što operateri jesu riješili problem i što pokazuje Dakle, slažem se u potpunosti ovdje s komisijom da bi trebalo postojati bolje planiranje za krizne situacije, no sistem je zapravo to uspio prebroditi usprkos znatnim poremećajima. Dakle, to su takve situacije gdje sve što može poći na zlu pođe po zlu i to istodobno. I izvjestitelj je tu, mislim, spravno naglasio ulogu da kada ESER primjerice želi nešto učiniti da se konzultira sa samim operaterima i nacionalnom razinom jer dakle treba vidjeti na koji način je najbolje koordinirati a upravo su operateri ti koji doista rade na terenu u sistemu. Dakle, potrebno je poboljšati koordinaciju, ali i dalje operatere držati uključenima u to, jer u krajnjoj liniji oni su ti koji su vatrogasci za takve situacije i ne samo da rješavaju hitne slučaje, već se i na svakodnevnoj osnovi bave tim pitanjima. Dakle, nije potrebno sistem u potpunosti razrušiti, već ga popraviti i tu mislim da izvjestitelj ide u dobrom smjeru on Hvala u ime komisije. Uh, ravnatelj Polhrt ima riječ. Mm, Glavno uprava za energiju, naravno. Hvala lijepo. Prije svega naglasio bih ono što je rekao gospodin Turmes i gospodin Karinš da se ne slažem s vama. Dakle, bili smo u vrlo gustoj situaciji. Naime, ovdje imamo dva primjera. Francuska je spašena zbog toga što je postojao unaprijed uspostavljen plan međusobne pomoći. Na jugoistoku situacija je bila prva suprotna. Dakle, Rumunjska, Bugarska, i ukoliko nam je potrebno dokaza mm, za potrebu pripravnosti na rizik, tada nam je doista prošli sjećanj te dokaze i dao. Kao komisija mi da kako pozdravljamo izvješće koje je predloženo, kao i amandmane, jer u velikoj mjeri oni dovode do pojašnjenja i osnaživanja prijedloga. To se tiče povjerljivosti osjetljivih informacija, da, tu potrebno je ojačati situaciju i, slažemo se s amandmanom koji ide u tom smjeru, dakle, vezano uz e, napade moramo biti spremni u svim fazama i zbog toga ovaj amandman i podržavamo. Isto vrijedi za poboljšanu ulogu komisije u koordinaciji što se tiče regionalnih sporazuma i što se tiče mehanizma suradnje. Više smo nego spremni dakle, preuzeti na sebe tu ulogu. Također nema nijakvih problema s vašim amandmanima koji se bave <clears throat> rokovima. Možemo ih prihvatiti, a to neće dovesti do produljenja konačnog roka. Samo bismo upozorili na jednu stvar što se tiče međusobne pomoći. Tu predlažete stvari sročiti na drugi način i kažete da bi međusobna pomoć trebala biti podložna programu kompenzacije koji je definiran naprijed. U toj formulaciji postoji opasnost jer što će se dogoditi ako taj program ne bude unaprijed definiran? Znači li to da međusobna pomoć neće zaživjeti? Jer to se ne smije dogoditi. Zamolim bih vas zbog toga da još jednom porazmotrite to s našom formulom koja kaže e, međusobna pomoć podložna kompenzaciji. Na taj način su stvari globalne, ali siguran sam da ćete vi pronaći načina da stvari budu jasne jer ne želite niti sami da ne dođe do situacije gdje u slučaju zemlje pomoći neće se moći e, ponuditi kompenzacija. Dakle, vjerujem da se to može još razjasniti. Posljednji komentar tiče se regionalne suradnje. Ne moram naglašavati koliko je to važno, ne samo u spremnosti na rizik, već i u oblikovanju tržišta. Kasnije ćemo se time pozabaviti. Dakle, ove dvije funkcije jesu predviđene u i oblikovanju tržišta i u pripravnosti na rizik. S jedne strane, Ovdje imamo identifikaciju kriznih scenarija i godišnju simulaciju takvih kriznih scenarija i vjerujem da ukoliko te funkcije uklonimo iz oblikovanja tržišta, dobro, ali u pripravnosti na rizik u potpunosti ih moramo zadržati zbog toga što simulacije na godišnjoj osnovi i identifikacija scenarija s rizicima je nešto što je ključno ukoliko, se želimo, želimo, ukoliko želimo biti spremni na najgore moguće krize. Hvala vam. Zahvaljujem na ovom jasnom stalištu Europske komisije. Hvala vam doista na tome. Riječ vraćam izvjestitelju za NATO. Hvala lijepa. E, slušao sam e, sve što su kolege rekle e, vrlo je razumno što predlažu i slažem se s time. Mislim da ćemo moći dobro surađivati i raditi brzo, te da ćemo doći do jako pozitivnog rezultata. I e, isto tako što je rekao predstavnik komisije, čini mi se vrlo razumnim i mislim da ćemo konkretno raditi nitko ovdje nije e, za ideološki pristup. Mislim da svi želimo vrlo konkretno raditi i da ćemo brzo naći rješenje. Hvala. Hvala lijepo. Dakle, svi smo sretni prije praznika, odnosno odmora. Nadamo se da će situacija ista biti i nakon. Dakle, rok za podnošenje amandmana dobro vijest sve vas, 13. rujna, a ne kao što je prije bilo početak rujna, dakle sad je to sredina, što je mnogo bolje. Hvala vam lijepo. Glasat ćemo na našem odboru u prosincu. Prelazimo na važnu temu, odnosno dva unutarnje tržište električne energije i zadnjička pravila za unutarnje tržište električne energije. Radi se o direktivi i uredbi i načalno govoreći radi se o predlogu komisije za generiranje, prijenos, prodavanje, kupovinu i potrošnju električne energije i to na jedan način koji bi trebao više biti utemeljen na zelenom pristupu, na pristupu tržištu i učinkoviti, a informirani korisnici bi trebali imati u tome važniju ulogu. Izvjestitelj za oba dosija je kolega Karinš. Izvestitelji u Sijeni su također isti i oba dosjea imaju velik broj međusobnih poveznica, dodirnih točaka, tako da je mnogo bolje i sigurnije bilo objediniti ih na ovaj način. Izvjestitelj je predložio sveukupno 127 amandmana. Dakle, 130 za uredbu 58 za direktivu. Kriš... Janis, izvoli, imaš riječ. Hvala. Meni se osobno toliko svidio prijedlog komisije da sam ga poželio osnažiti u određenim aspektima. Ukoliko ovaj zakonodavni akt u cjelini je način na koji mi kao regulatori možemo olakšati niže cijene električne energije za domaćinstvo i za industriju. Dakle, kada pogledamo na industriju, onaj dio koji koristi i kupuje električnu energiju za proizvodnju, on mora biti konkurentan na globalnoj razini i što su niži osnovni troškovi proizvodnje, tim će konkurentnija sama poduzeća biti. Komisija je svoj pristup doista utemeljila na tržišnom pristupu. Ja sam jednostavno pokušao to još osnažiti u, na više mjesta. Slažem se dakle da nema gornjih granica za veleprodajne cijene, to je jedan važan aspekt tržišta ukoliko želimo da na ispravan način funkcioniraju. Mehanizmi za kapacitete, naglasio sam da bi oni trebali biti posljednje utočište gdje je možda jasna procjena koja izlazi s regionalne razine, a koja pokazuje da tržišne sile same ne mogu riješiti pitanje, osobito kada govorimo o sigurnosti opskrbe, već je cilj samo ići na strateške rezerve, dakle proizvodnju van tržišta ili pričuvnu proizvodnju koja bi mogla stupiti na snagu kada je to potrebno. Nadalje sam predložio da uravnoteženje odgovornosti je nešto što je svugdje potrebno, uključujući i za agregatore i ne može doći do dispečiranja prioritetne vrste. Dakle, to je način na koji mi se čini da bi tržište moglo poprilično dobro funkcionirati. Dakle, ako imamo stranu A koja strani B prodaje električnu energiju i ta struja u određenom trenutku ne bude stavljena na raspolaganje, tada imamo strateške rezerve koje se uključuju i potrošač nikada ne mora niti znati da je došlo do problema, no prodavatelj, da li proizvođač, agregator ili netko tko se bavi pohranom električne energije i tko je na neodgovarajući način napravio tu prodaju energije, mora platiti koliko već u tom trenutku mora platiti. To je nešto što je potpuno nužno, to je sistem štapa i mrkve i na taj način znamo da će prodavatelji samo prodavati ono što znaju da imaju na raspolaganju i smanje buduću potrebu za mehanizmima za kapacitete. Jer ukoliko vas se kažnjava za prodaju onoga što nemate, tu grešku više nećete počiniti u budućnosti kao niti oni oko vas. Dakle, to je moja logika koja je odražena i u amandmanima. Što se tiče zona za dražbe, smatram da sam tu također osnažio ili pokušao pojasniti sam proces. Dakle, trebalo bi se raditi o jednoglasnoj odluci države članice o kojoj se radi, odnosno regionalnog tržišta, ukoliko ne može donijeti se takva odluka, ali postoje neslaganje, tu komisija stupa na scenu i ona ima mogućnost krajanja odluke o tome da se formira više od jedne zone za dražbe ukoliko dolazi do kakvih problema i ostavlja se prostor komisiji da surađuje s državom članicom ili državama članicama na pronalaženju rješenja koje bi značilo da se dakle, riješe uska grla, odnosno da se grade novi električni vodovi. Treće, ne slažem se u potpunosti s predlogom komisije o regionalnim operativnim centrima. Provao sam određeno vrijeme ovdje u Briselu, regionalnom centru, provao sam nekoliko sati jedno prije podne, je posjetio sam veći broj operatera u prenosnoj mreži i mogu se u potpunosti složiti sa potrebom za većom suradnjom, da li u spremnosti za rizik ili na drugim temama. No ono što smatram da je važno je da ne miješamo kruške i jabuke. Odgovornost za upravljanje mrežom mora ostati na operaterima mreže prijenosne. No ne vidim da je to proturječje za uvođenje bolje i snažnije suradnje. Zbog toga i predlažem odraženo mojim amandmanima, da nemamo regionalne operativne centre, već regionalne koordinacijske centre, osnažene RCC centre, jer ukoliko imamo federaliziranu Europu, tada možemo federalizirati sistemske operatere i imat ćemo europske operatere koji će moći donositi operativne odluke. Ukoliko pak u tom smjeru ne pođemo, imamo sljedeću najbolju varijantu, to su neovisne države članice sa nadležnim operaterima prijenosne mreže koje zajednički rade na vrlo koordiniran način, a dobra vijest ovdje je spoznaje da zapravo operaterima je to nešto što je nužno ovako i onako i to se na svakodnevnoj osnovi i odvija takva suradnja. Kada govorimo o krizama i petljama koje prolaze kroz Njemačku, zapravo svi regionalni operativni centri svaki dan međusobno rade i nažalost su na takve stvari navikli, to nije nužno dobra stvar, već jednostavna činjenica stvarna fizička jer struja protječe ondje gdje imamo najmanji otpor, a ne nužno gdje vi želite ili gdje bi to tržište željelo. Dakle, tu sam predložio jednu promjenu koja ne ide na uštrb regionalnih centara ili regionalne kooperacije, suradnje već poboljšanje sistema gdje se operativna odgovornost ostavlja na operaterima prijenosne mreže, dakle još uvijek se tu radi o ljudima koji su i dalje odgovorni za to da struja nesmetano protječe. Par riječi o direktivi. Ovdje je važno da skladištenje mora biti uključeno u tržište kao tržišni dionik i da sami operateri ne bi tu trebali biti uključeni, osim ako ne postoji nijedan drugi način da se to odradi. Dakle, želimo potaknuti da skladištenje također postane tržišnim igračem, a što se tiče potrošačkih računa, pokušao sam kroz nekoliko amandmana razjasniti stvari da potrebne su ključne informacije, potrošači moraju imati informacije, ali ne smijemo ih preplaviti informacijama ili poduzeća previše opteretiti računima od 10 stranica. To nije, nema smisla. Osnovne informacije na računu moramo e, vidjeti što spada pod koje su stavke struje, prijenosa, poreza, potpora, a sve ostalo bi trebalo biti na raspolaganju na jedan e, razumljiviji način informacije. Dakle, da, preopterećenje informacijama ne. Ovdje bih stvarno radujem sa vašim doprinosom komentarima i daljnje suradnje sa svim izvjestiteljima u Sijeni. Hvala vam kolega na ovim napomenama i amadmanima, i izvješću. Gospođa Werner u ime SND-a. Da, hvala predsjedniče, hvala i gospodinu Karinšu na izvrsnom izvješću. Ja dijelim vaše mišljenje u brojnim točkama, a i kod mehanizama kapaciteta regionalnih operativnih centara i cjenovnih zona. Međutim, naravno, postoji neke točke u kojima nisam sporazumna. Mm, vi ste potpuno e, maknuli ovaj e, postupak e, skladištenja i još e, jedan aspekt gdje imam još jedan drugi ja gdje ja imam drugi stav i išla bi na drugačije, odnosno pripremit ću drugačije amandmane. amandmane. Osim toga, što se tiče rezerva kapaciteta i e, tržišna rezerva. E, tu mislim da amandman 57 jasno pokazuje da je potrebno poduzeti troškovno učinkovite mjere i procjenu troškova prije nego što se razmisli o mehanizmu kapaciteta. E, prijenos, e, pravedni prijenos je također vrlo važna tema za nas. Naravno potrebna je dekarbonizacija, ali potreban je i pošteni prijenos između pogođenih regija, osobito recimo one regije koje su jako pogođene činjenicom da se e, ukidaju pogoni na ugljen. Tu treba uzeti u obzir i socijalnu komponentu. Osim toga, treba uzeti u obzir i regionalne centre. Ti centri ne utječu direktno na operativni dio posla i tu bih rekla da regionalni e, sigurnosni koordinatori postaju regionalni e, koordinatori, odnosno bitno je zapravo nadograditi one strukture koje danas postoje. Osim toga, ono što je važno u redovnom raditi to u redovnom zakonodavnom postupku. Jedina razlika između mojeg stajališta i stajališta izvjestitelja ovdje jest da ja smatram da je važno da regionalni centri dobe obvezujuće kompetencije nadležnosti u odlučivanju za mene e, više smisla imaju veće i fleksibilnije cjenovne zone kako bismo postigli željeni efekt kao što vidimo na primjeru Švedske. E, manje, e, manji operateri distribucijskog sustava moraju također biti uključeni i e, moramo osigurati value of lost load. To je teoretska vrijednost, znači ocjena najviše cijene struje koje su kupci spremni platiti prije nego što napuste mrežu. I bitno je <clears throat> da imamo 20, ovdje imamo 27 amandmana u odnosu na taj values of lost load, što mislim da neće biti dobro za tržište. Za mene i moj klub je jako važno da e, prednost i prioritet za ulazak u mrežu imaju obnovljivi izvori energije. Gospodin E, Karim, vi ste e, u obje točke imate pristup koji je blizak tržištu, koji ja inače podržavam, ali vi polazite od toga da tržište funkcionira i da je tržište pošteno e, i da svi sudionici na tom tržištu imaju pošteni pristup izvorima energije. Međutim, to još uvijek nije tako, stoga za mene i moj klub da, mi želimo podržati podržati e, obnovljive izvore energije, ali i klasične izvore energije u regijama gdje je e, socijalna situacija takva da su prije bili jako ovisni o tim izvorima. Ja dakle dijelim vaše mišljenje u različitim točkama, no kod e, nekih točaka recimo energetska zajednica smatram da nju treba još jačati dijelim vaše mišljenje kod e, ponuđača energije, no kod e, instrumenata usporedbe smatram da njih treba dalje proširivati osim toga postoje još neke točke gdje smo drugačijeg mišljenja, primjerice kod energetskog siromaštva. Tu e, se oslanjamo na nacionalne socijalne sustave i smatram da u tom dijelu trebamo osigurati dodatne mjere koje će osigurati zaštitu takvim kućanstvima. Što se tiče reguliranih cijena struje, oni ne slijede tržišni, tržišno načelo. E, mi želimo e, osnažiti situaciju siromašnih kućanstvama, ali tek tu te regulirane cijene nemaju smisla. Ispričao Ispričavam se, ali već je pet i pol minuta. Ja razumijem da je tema jako e, važna. To su zapravo dvije teme. Ja mogu dopustiti minutu dulje ili dvije minute, ali ovo je doista predugo. Evo, ispričavam se jer doista imate konkretne prijedloge. Što se tiče izvan sudskog rješavanja sporova, to je također vrlo važno za mene, a tema podatkovnih formata je nešto na čemu također trebamo raditi da imamo nacionalne pa i europske formate podataka i da, evo, to su zapravo u doista najkraćim crtama najvažnije stvari koje se tiču mog e, kluba. Hvala vam. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Krasnodevski. Zahvaljujem. Ja bih također želio zahvaliti gospodinu Karinču. Njegov doprinos je vrlo zanimljiv a i dosljedan. Postoje određeni, e, određene točke gdje definitivno govorimo istim jezikom, primjerice regionalni koordinacijski centri. No, generalno moram reći da ne dijelim pristup koji vidimo u tom izvješću, a to je pitanje korištenja termina tržište toliko puta na jednom području koje, koje se u toliko velikoj mjeri e, temelji na potporama. I gdje je zapravo tržište kao takvo vrlo ograničeno. Primjerice energija iz obnovljivih izvora. Komisija smatra da su propisi važni, ali naravno dosta toga ovisi o političkom projektu i ideologiji, odnosno pristupu da se koristi čista energija. E, postoje neki elementi s kojima ćemo se teško složiti, primjerice pitanje e, mehanizama kapaciteta tržišta električne energije kao i veleprodajnih cijena. A tu je i pitanje nadležnosti, europskih nadležnosti i cijenovnih zona. No evo, pretpostavljam da ćemo nekako iznaći određene kompromise. kako bismo kasnije mogli djelotvorno pregovarati s komisijom i vijećem. Hvala. Hvala vam. Zahvaljujem izvjestitelju na e, radu uloženom u ta dva izvješća. Naravno, to su prilično velika izvješća i e, s obzirom na ograničeno vrijeme rasprave, ja ću naglasiti samo nekoliko točaka. Ja pozdravljam nacrt izvješća jer oni jačaju tržišno orijentirani pristup komisije. Mislim da je to važno jer iskrivljavanja tržišta dovode do neučinkovitih tržišta što se lomi na leđima potrošača koji plaćaju više cijene energije. Stoga ja podržavam izvjestitelja u, u borbi protiv energetske energetskog siromaštva i da se to rješava kroz socijalnu, a ne kroz energetsku politiku. Također e, podržavam i e, to da se podrže najranjiviji e, potrošači. Najčešće su to oni koji su zapeli sa najskupljim ugovorima. Brzo prebacivanje predlaže se tek od 2025. Ja podržavam taj pristup i smatram da bi on trebao biti uveden mnogo ranije. Osim toga podržavam mehanizam kapaciteta kao okvir za stvaranje i dizajn no uklanjanje tih mehanizama treba jasno biti definirano zakonom. Ja pitam se zašto je e, 550 gramska granica uvedena tek pet godina nakon stupanja na snagu. Što se tiče agregatora, ja pozdravljam opći pristup, no ne razumijem u cijelosti pitanje o odštete ili nagrade, eh, kompenzacije za to. Možda tekst nije jasno, jasan u cijelosti, ja, meni je jasno da je proces agregiranja mora biti vršen na odgovoran način, no koliko razumijem agregatori e, prodaju rješenja koja ovise o potražnji i e, da ako potraž padne oni onda te cijene padaju. E, no nije mi jasno u cijelosti u čemu je problem sa uravnoteživanjem toga. Ne vjerujem da će se dogoditi pojačana regionalna suradnja ako regionalni centri ne budu imali ovlasti odlučivanja. Mi znamo točno gdje su uska grla u onim dijelovima u kojima suradnja dobro funkcionira, ni ne trebaju nam neki posebni propisi. Međutim, problemi su sa regijama u kojima ta suradnja ne funkcionira i odluke znače da će regionalni akteri imati veći osjećaj vlasništva nad cijelim ovim procesom i stoga ne vidim kako preporuke mogu biti dovoljne ako smo ozbiljni oko produbljenja zajedničkog tržišta. Hvala i radujem se suradnji. Hvala vam gospođo. Kolega Turmes u ime zelenih. Zahvaljujem. Vidim da je ovo izvješće tehnički jako dobro napisano. Čestitam kao prvo na tome. Ima liberalni pristup, no ponekad e, je možda malo i neoliberalan. Ima dobar prijedlog o mehanizmu kapaciteta, rezerva stabilnosti kao jeftiniji sustav, zadržavanje 550, no, e, tu je i određeno slabljenje europske dimenzije u regionalnoj suradnji i u cjenovnim zonama i slabe se posebno novi e, akteri. Ja ne znam zašto ne bismo osnažili agregatore jer oni su preduvjet e, da se prođe kroz ove algoritme i da se postigne veća aktivacija građana. Zatim slabe se i energetske zajednice i slabe se ulaganja u obnovljive izvore. Mislim da se e, doista ide i predaleko. retroaktivne promjene u odnosu na prioritetu u otpremi i e, zapravo oslabljivanje onih investicija koje smo već odradili pa ne znam, inače osuđujemo takve stvari. Zatim imamo i pitanje uravnotežavanja odgovornosti. Kada bi sva tržišta bila jednako likvidna kao što primjerice Njemačka imala toliki broj aktera na tržištu, naravno da onda možete dati mnogo veću odgovornost za uravnoteživanje obnovljivih izvora. No čak i u Njemačkoj, oni čak i najmanji akteri su dobro zaštićeni jer su mm, njemački developeri smatraju već nakon toliko godina da tržište i dalje nije dovoljno razvijeno da bi svaki pojedinac mogao preuzimati takvu odgovornost. Stoga ja predlažem sustav koji će zaštititi te male aktere. U jugoistočnoj Europi, ja moram reći, tržište nije spremno. Tako da ne možemo napraviti neki jasni rez. E, mi moramo e, okrenuti tu logiku, moramo vidjeti kada je tržište spremno i to izložiti obnovljive izvore na jedan nepošten način. Jer što će biti rezultat? Rezultat će biti veći rizici, veći troškovi kapitala i veći ukupni troškovi. I e, zapravo e, investicije će morati biti 90% u obnovljive izvore energije. a ako e, to učinimo tako krhkim, imat ćemo samo još i više troškove. I onda još imamo još jedan aspekt gdje nismo odradili dobar posao, to je stvaranje poštenog tržišta gdje e, je e, tržišna izloženost nuklearne energije. Oni ne plaćaju e, niti novac za za stavljanje van pogona ni ništa. a Onda želite da se obnovljivi izvori natječu na istom tržištu. Mislim da smo jučer zapravo imali jako zanimljiv prvi panel. Onaj estonski direktor, što je rekao na kraju? da idemo na pametne, pametna brojila, pametne mjerače, na bolje informacije. No, to je dovoljno do toga da Estonci plaćaju manje, odnosno postoji gornja razina marže e, po kojoj e, maloprodajni akter može prodavati energiju na tržištu. Tako da mislim da na kraju e, kada se pitamo želimo li se riješiti reguliranih cijena, ja mislim da e, jedna tu igra koja još uvijek postoji jest e, činjenica da ne postoji nikakvo jamstvo da će maloprodajni akteri profitirati od potrošača koji možda nisu dovoljno educirani ili su možda ljeni promijeniti operatera i slično. I zadnje pitanje, budući sustav bit će u velikoj mjeri decentraliziran. Većina tih e, veza bit će na razini operatera distribucijskog sustava. Oni će postati mnogo e, važniji i mislim da moramo i o tome razgovarati kao što je isto spomenuo jučer taj direktor iz e, Estonije. Mi ne želimo stvarati nove oligopole. Hvala. Kolega Silikiotis u ime gospođe Enst iz Gura. Hvala vam moja kolegica koja je izvjestica u sjeni nije mogla danas doći i stoga ja zamjenjujem. Što se tiče unutarnjeg tržišta električne energije, mi eh, smatramo da je regionalizacija ključna da osigura dobru tranziciju sustava fragmentiranost sustava među državama članicama bit će sporija i skuplja. Mi pozdravljamo prijedlog Europske komisije da se osnuje regionalni operativni centri. Mi smatramo da bi izvjestitelj trebao pričekati rezultat AFETA prije nego što se donese odluka o regionalnim operativnim centrima. Mi trebamo zatražiti od država članica da e, istaknu kako će koristiti druge mjere kao što je skladištenje, odgovor na potražnju i energetska učinkovitost kako bi riješile pitanja adekvatnosti. Također podržavamo prijedlog komisije da se uvedu kriteriji e, za mehanizme kapaciteta 550 e, grama CO2 po kWh. No, to treba primijeniti i na sve elektrane i nove i postojeće, čime uredba stupi na snagu. Zadnje, ne najmanje važno, trebamo ocijeniti one prljave i nefleksibilne kapacitete proizvodnje energije. To nije e, navedeno u svim izvješćima jer europski sustav trgovanja emisijama ne daje cjenovne signale za udaljavanje od industrije ugljena mi trebamo zadržati i fleksibilne uvjete za proizvodnju energije. E, mi moramo osigurati tranziciju, e, djelotvornu tranziciju za ove zajednice koje su ovisne o ugljenu. Naš e, izvjestitelj Sjeni smatra da trebamo zadržati prioritetni pristup i prioritet u otpremi za obnovljive izvore energije U svakom slučaju za male proizvođače obnovljivih izvora energije e, traži se prioritet u međutim mi se ne možemo s tim složiti jer e, to može povećati trošak energetske tranzicije, a investitori trebaju e, zadržati povjerenje u stabilni regulatorni okvir. U direktivi trebamo više pojašnjenja o energetskoj zajednici koji, se, e, koji zapravo nedostaju u ovom nacrtu izvješća. Trebamo pojasniti definiciju lokalnih energetskih zajednica, razjasniti ulogu lokalnih energetskih zajednica u, e, u mrežama, lokalnim mrežama. Trebamo e, zadržati nadzor, poboljšati i transparentnost za potrošače. Hvala vam. Thank you very much, Hvala lijepa. Za kraj gospodin Tamburano u ime kluba zastupnika FDD. On je izvjestitelj u sjeni za ovu temu, ali također i koordinator. Hvala lijepo. Slažemo se kao s izvjestiteljem da moramo napraviti pravedno tržište koje će nam omogućiti e, da se borimo protiv klimatskih promjena, da imamo niske cijene za potrošače i sigurnu opskrbu. Bez obzira na izvješće, mislim da u prvi plan uvijek treba stavljati ljudska bića, a ne tržište, bez obzira o kojem se izvješću radi moramo raditi za socijalno, društveno dobro, što je istovremeno dobro i za naš planet i okoliš. E, ne možemo napraviti od tržišta novo božanstvo. Ne možemo to napraviti nikada pa ni kada se radi o tržištu električne struje. Treba biti pošteno tržište za sve dionike i moramo vidjeti što dionici rade i napraviti pravila vezana za to i primjenena za pojedine kategorije, a ne sve jednake za sve. Tradicionalni veliki proizvođači žele da mali proizvođači se nađu u nepovoljnom položaju. Radi se o manipulaciji kojim oni žele na novi način imati decentraliziranu proizvodnju. I e, tu e, zapravo sve e, manje tvrtke pridonose razvoju teritorija na kojem se nalaze, imaju sve bitniji položaj. I moramo gledati na izvore energije kao što su nuklearna i fosilna goriva, te se moramo sve više orijentirati novim izvorima energije. Moramo jako e, paziti da ne napravimo kao u prošlom stoljeću gdje se socijalna pitanja i ekološka pitanja nisu uzimala u obzir. Obnovljivi izvor energije Oprostite kolega, možete li malo sporije govoriti? Naši su prevoditelji izvrsni, međutim ne mogu vas prevesti ako govorite ovakvim ritmom dovoljno dobro. Dakle, moramo eh, paziti kakve se tehnologije koriste. Moramo koristiti temeljne i bitnu energiju koja će omogućiti da ostvarimo ciljeve vezane za klimu i da ostvarimo i geopolitičke ciljeve. Moramo imati i pristup distribuciji obnovljivih izvora energije, naročito ako je proizvode mali dionici na tržištu. Jer to bi omogućilo da se smanji ugljični dioksid i njegova emisija. Kako bismo sve to ostvarili, moramo imati pravila koje će funkcionirati. E, mislimo da nije u redu da je izvjestitelj pogoršao prijedlog komisije, naročito kada se govori o retroaktivnoj primjeni. Ne možemo reći da su sva ulaganja istovjetna, jesu li one za nuklearnu energiju ili pak za fosilna goriva bitniji od onih za obnovljive izvore energije. Vrlo je bitno da mali proizvođači nemaju prepreke za ulazak na tržište i da nemaju preveliko administrativno opterećenje. E, treba dakle zaista male proizvođače oteretiti i treba više raditi na toj decentralizaciji. Izmjene koje predlaže e, izvjestitelj zapravo ne omogućuju da ispravi greške koje smatra da postoje u prijedlogu, ali zapravo ih on svojim prijedlogom ne ispravlja, već one i dalje ostaju tu. Moramo se usmjeriti ka e, budućnosti i to tako da e, fantazne i duhove prošlosti tu ne obnovimo. Hvala gospođa Nibler. Hvala vam predsjedniče. Prvo želim zahvaliti kolegi izvjestitelju na izuzetno dobrom prijedlogu ja sam e, sporazumna sa mnogo toga u njegovom izvješću, no nekoliko je područja gdje postoji možda potreba još za raspravom i pojašnjenjima. Tri teme. Prva tema, mehanizmi kapaciteta, osobito članak 23 e, e, stavak 4. Voljela bih da se taj članak briše. Meni se ne sviđa to miješanje između mehanizama kapaciteta i uvjeta za zaštitu klime. Mislim da ta granica od 550 treba biti tu brisana. No, onda sam još utvrdila da u članku u amandmanu 63 e, e, se ponovno uvodi taj prijedlog, iako je prethodno e, brisan. Evo, reći ću, dakle, ne dijelim to mišljenje i mislim da e, europska ocjena e, da li su potrebni ti mehanizmi kapaciteta. Ja i s tim imam određenih problema, no evo još jednom ću pročitati to mišljenje pa ćemo produbiti raspravu. Druga točka, regionalni operativni centri, ROC, nisam e, ljubitelj toga i predloga da se uvedu takozvani koordinacijski centri Mislim da je prijedlog e, u komisije dobar i e, ne vidim tu dodanu vrijednost e, jer te i već funkcioniraju na regionalnoj razini i mislim da ovo samo komplicira stvari. No, predloženo je jedan dobar kompromis. I zadnje, članak 13, a to su cjenovne zone. Tu imamo jako dobar amandman našeg izvjestitelja gospodina Karinča, no e, one države članice koje su pogođene trebaju pokušati u određenom vremenskom okviru e, postići dogovor oko tih cjenovnih zona i ja striktno tu odbijam mogućnost da Europska komisija uređuje taj dio i stoga je predlog izvijestila. u tom smislu dobar. Hvala. Mm, thank you very much. Puno hvala. Gospodin Levandovski, izvolite. Hvala lijepa. Slažem se s Kristjanišom i nekima od kolega, te e, pozdravljam pristup e, za koji se komisija opredijelila u svom prijedlogu. Tamo gdje sam kritičan, e, to je o normama za emisije koje predlaže komisija, a koje potvrđuje naš izvjestitelj. Na amandmanu 63. govori se o 163 grama ugljičnog dioksida, jer na taj način te granice zapravo izbacuju praktički sve operatere iz moje zemlje na budućem zajedničkom tržištu električne e, energije. E, na taj način će se preći više na plin i na taj način povećati ovisnost o uvozu plina. I to ne vrijedi samo za Poljsku, već i za cijelu Europu. Jednostavno, ovo je kriva vrsta pedagogije jer u Poljskoj se zaista puno usmjerilo na ekološka pitanja i to putem programa čistog ugljena, a ovo ne pomaže. Hvala lijepa. Sada riječ ima kolega Blanko Lopez. Hvala lijepa. Čestitam izvjestitelju na obavljenu poslu. On ovdje radi na dva važna e, dosije i propisa. E, ono što ja želim reći je da su nam potrebni kapaciteti e, kako bismo radili na svim vrstama energenata. Ne smijemo zato davati prednost onima vrstama energije koje one čišćuju. Treba dati prioritet obnovljivim izvorima energije. Prijedlog komisije je prilično konzervativan. Morali bismo dati prioritet malim obnovljivim postrojenjima kao i postrojenjima koje su pilot projektima i koje se ne mogu nadmetati na tržištu. Ne možemo davati prednost onim izvorima energije koji zagađuju, a e, to sve na uštrb e, obnovljivim izvorima energije. Vrlo je važno da radimo na dobrom povezivanju tržišta. Iberski poluotok kao i Španjolska iz koje ja dolazim na Iberskom poluotoku primjer je izolacije. Sve ove mjere trebaju također zaštititi najranjivije građane moramo bolje pojasniti mjere koje treba usvojiti kako bismo se borili protiv energetskog siromaštva. Hvala lijepa, gospođa De Castillo ima riječ. Hvala lijepa. E, čestitam gospodinu Karinšu na prijedlogu. Pozdravljam e, tržišni pristup. Međutim, Slažem se s eh, onim što je upravo rekao gospodin Blanko Lopez. Kako bismo to ostvarili, moramo imati instrumente s kojima ćemo to moći realizirati u velikom broju zemalja, ne samo onima na Ibrskom poluotoku, postoji problem povezivanja različitih tržišta koje će eh, na taj način zajamčiti tek energije, a e, isto tako to će omogućiti da e, cijene budu stabilne. Ako želite regulirati cijene, to ne možete napraviti ako nemate povezanost pojedinih tržišta. Moramo s druge strane uzeti u obzir situacije onih država koje nisu dobro povezane s drugima. moramo prilikom traženja rješenja naći e, zaista dobra rješenja za povezivanje pojedinih mreža. Dvije zemlje koje bi se trebale povezati ako imaju e, različite sustave koje je teško povezati i ako nemaju različite interese e, zbog toga koliko treba uložiti da bi se ostvario rezultat, onda oni nikada se neće dobro povezati. Već sada kasnimo s obzirom na naše ciljeve koje smo htjeli ostvariti do 2022. godine. Moramo pokušati naći rješenja koje za slučaj da dobijemo, e, koje će nam dati ekonomski učinkovitu e, mogućnost za povezivanje različitih tržišta. Hvala, hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Dopustite da zahvalim kolegi Karinšu. On je shvatio da se treba usmjeriti na koordiniranje jer operateri prijenosnih sustava moraju postati centri za koordinaciju. ne smijemo uništiti ono što sada već dobro funkcionira. To nikada nije dobro. Najbolje nam prakse pokazuju da ako imamo nešto što je dobro i onda to želimo promijeniti, napravimo puno e, pogreški. Tržište električnom energijom e, je nešto što moramo reći da se ovdje radi o političkim odlukama. Električna energija mora biti dostupna svima. E, baš kao i borba protiv energetskog sinomaštva. Bez obzira radi se se o baltičkim zemljama ili jugoistočnoj Europi, uvijek je skuplje napraviti nešto drugo. Na primjer, e, instalirati kablove. Ne mora čovjek biti genijalac da bi e, izračunao šta je to sa da nema prioritetnog dispača. Pa sigurno tu postoji neke nesporazume, za slučaj krize, e, morate znati gdje ide prioritet e, u distribuciji energije. E, mi smo to imali sasvim jasno da kada je došlo do krize, najprije treba ići grijanje kućanstava, za kućanstava. Prioriteti uvijek moraju biti jasni. Zašto će biti odgovorna država za e, prijenos ili za nešto drugo? U Češkoj smo uspjeli likvidirati nekoliko velikih tvrtki. I ja sam e, radio u Češkoj i bio sam e, odgovoran za veliku željezaru. A jedna od velikih tvrtki za električnu energiju prestala je postojati. Mora se znati tko što radi i što leži u e, domeni odgovornosti države. Trebamo također imati e, rezervne kapacitete. Uvijek e, morate izbjeći nestanak struje, jer fotovoltaički energije ili vjetroenergija nisu dovoljno dobre. To nije dovoljno dobro. Ako nema sunca, nema sunčeve energije. Ako ne puše vjetar, nemate e, vjetroenergiju. To je barem lako razumjeti. Hvala vam. Borhardt iz Glavne uprave za energiju. Izvolite. Hvala vam lijepo predsjedniče. Za početak, jedan opći komentar vezan uz oba izvješća. U potpunosti se slažem sa Vladom Turmesom koji je rekao da oba izvješća su tehnički vrlo dobro sastavljena. Međutim, i više od toga, cijeli pristup u oba izvješća jasno pokazuje da Oba izvješća rade na konkurentnijem tržištu energije i većoj zaštiti za potrošače. I tu naravno u potpunosti dijelimo taj stav koji je zapravo i vodeće načelo u našem prijedlogu. I na kraju vidimo izvješću kao i u amandmanima čak i neke nove zamisli ili razvoj nekih mogućih konačnih rješenja. To svakako vrijedi za amandmane koji se tiču zona za dražbe. Vjerujem da se radi o vrlo dobrim amandmanima zbog toga što uzimaju u obzir činjenicu da konfiguracija ovih zona nije samo tehnička aktivnost, već ima i političku dimenziju i zbog toga smatram da je dobar korak najprije dati državama članicama mogućnost da se dogovore oko konfiguracije i tek ukoliko to nije moguće, kao posljednje utječište da se stvar prepusti komisiji. Također u potpunosti podržavamo dalji razvoj mehanizma za kapacitete. I ovdje bih istaknuo ono što je izvjestitelj i sam rekao da je osnažio prijedlog komisije u tome – i mislim da amandmani koji su do sada predloženi doista jesu e, osnaživanje našeg prijedloga. No, naravno, nije nužno sve toliko pozitivno i tu bih spomenuo regionalne operativne centre ili kao što ih izvjestitelj naziva regionalne centre za koordinaciju. Za početak čestitao bih mu što je pronašao dobar naziv RCC koordinacijski centri. To je upravo bila i naša namjera, mi smo to pogrešili u tome što smo ih nazvali operativnim centrima i odali dojam da nisu nacionalni operateri prenosne mreže ti koji se nose ovim pitanjima i bave već da se radi o nekoj potpuno novoj strukturi regionalnih operativnih centara koji bi preuzeli stvar. To nije bila niti u najmanjoj mjeri naša namjera. Tako da mislim da smo s ovim terminom mnogo bliži stvarnom stanju. Drugi problem, naravno kao što smo već čuli u raspravi, su zadaće. Mislim da smo prijedlog, da naš prijedlog raporter u većoj mjeri slijedi što se tiče elemenata za spremnost na rizike i oni su i njih sam se već no ostaje ovdje pitanje razdiobe ovlasti. Ono što vidimo u izvješću je nešto što me kao pravnika zbunjuje. Naime, radi se razlika između preporuke gdje države članice imaju mogućnost izuzeća i imamo normalne preporuke. Ne vidim koja je razlika između te dvije stvari. Zamolio bih dakle izvjestitelja da još jednom razmotri ne bi li bilo bolje reći da dvije funkcije u kojima se predviđa korištenje preporuka uz mogućnost izuzeća iz sistemskih sigurnosnih razlika, razloga, ne bi li to trebalo nazvati odlukom sa mogućnošću izuzeća iz sigurnosnih razlika, a da sve ostalo budu normalne, običajne preporuke koje nisu pravno obvezujuće. Prioritetni dispatching tu bih podržao zastupnik Werner Turmesa, Blanko Lopeza. Smatram da je komisija pogodila odgovarajuću ravnotežu. Možda je izvjestitelj ovdje išao malo predaleko i nadvezujem se na gospodina Turmesa. Trenutno nemamo doista stvarno puno funkcionalno unutarnje tržište. Spomenuto je skladištenje, tu se slažemo s izvjestiteljem, no pitanje koje bih uputio i zbog čega je drugačije nazvano vlasništvo između e, proizvodnih i prijenosnih mreža, odnosno njihovih operatera TSO-a i DSO-a. Kada se radi o DSO-ima, mislim da ste ovdje dobru formulu upotrijebili i jasno se pokazuje da vlasništvo nad skladištenjem se ograničava na nešto što je inherentno samom tehničkom sistemu i što ne može ponuditi tržište. Dok za TSO-ove, prednostne mreže, govorimo o tome da je skladištenje integralni dio transmisijskog ili prenosnog sistema, što je pak moguće protumačiti vrlo široko. Par komentara vezano uz drugo izvješće, direktivu. Ovdje pozdravljamo Pokuša izvjestitelja da osnaži zaštitu potrošača. Dakle, 2025. je dobar datum što se tiče mijenjanja distributera, zatim što se tiče alata za usporedbu i razlišnjivanja informacija na računima, to je sve nešto što mi možemo podržati. Regulirane cijene. Ovdje bih upozorio na nešto. Na temelju iskustva kada kao komisija ili glavna uprava za energiju pokušavamo uvjeriti države članice da uklone regulirane cijene i upotrebe novi sistem, što smo učinili pretežno sa rumunjskom i bugarskom. Uspostavili smo jedan čvrst otporan sistem za zaštitu ranjivih potrošača prije nego što smo započeli sa raspravom o liberalizaciji kada se time bavite za jedno prelazno rastoblje potrebne su vam socijalne cijene jer ne možete od danas do sutra stvoriti u socijalnim politikama, ja se slažem da to spada pod socijalne politike, sve alate koje su, koji su u sistemu potrebni. Za to je potrebno određeno vrijeme i socijalne cijene u tom prelaznom razdoblju su vrlo učinkovite. Dakle, socijalne bi cijene trebale biti jedna prelazna mjera koja dovodi do socijalne politike, a tada je moguća liberalizacija. Dakle, to bi bio naš pristup. Gospodin Turmes je rekao da ne bismo trebali regulirati cijene, već mareže. Znam da neke države članice to i rade, Jedno pitanje koje mi se postavlja je kako onda dobiti odgovarajuće tržišne signale za ulaganja, ako se na taj način regulira marže. Jer jedan od naših ciljeva je i stvaranje odgovarajućih signala, pokazatelja od strane tržišta za investitore. Potražnja, tu smo imali zanimljivu raspravu koju sam pratio kao i vi, kompenzacija da ili ne. Ono što smo, za što smo se mi odlučili je da kažemo nema kompenzacije, no nacionalni regulatori mogu u opravdanim slučajevima tako nešto predvidjeti. Izvjestitelj je stvari preokrenuo malo, kaže da kompenzacija, osim ako ne postoje razlozi protiv toga. Zbog čega smo se mi odlučili za ovo prvo? kao načelo. Zbog toga što ukoliko se stvari preokrenu, kao što je to učinjeno u izvješću, stvara se prepreka za agregatore da pristupe tržištu Mm, tu ne bismo došli do jednog sistema koji upravlja stranom potražnje, koji je doista otvoren i privlačan za sve. Mislim da bih tu mogao stati sve u svemu govoreći doista imamo cijeli niz novih zanimljivih ideja u oba izvješća. I komisija ovdje doista pozdravlja cjelokupnu strukturu i pristup ne samo izvjestitelja, već koliko sam čuo radi se i o stavu većine zastupnika. Hvala. Zahvaljujem ravnatelju Krištijanis. Eto, izvješće je odlično, većina kolega je tako rekla. No, poprilično toga bi valjalo izmijeniti u tvom odličnom izvješću. Dakle, svi su čestitali na sjajnom izvješću, a sada ga promijeni. Što bi rekao na to? Rekao bih sjajni komentari, ali nakon što sam saslušao komentare neki prijedlozi za poboljšanja zapravo idu u suprotnom smjeru od drugih prijedloga. Prva stvar koju moramo odlučiti i dogovoriti između svih klubova je da li doista želimo podržati i osnažiti smjer u kojem komisija ide. Dakle, uključivanja tržišta u opskrbu strujom, jer zapravo u stvarnosti nemamo europsko tržište električne energije, ima fragmentiranu Europu sa vrlo različitim situacijama na terenu. U Španjolskoj imamo mnogo potencijala za obnovljivu energiju, ali nemamo potencijala za izvoz energije zbog fizičkih ograničenja i poveznica s Francuskom. Francuska, s druge strane, ima sistem razvijen prije 30-40 godina, snažan snažno nuklearno postrojenje koje nije osobito fleksibilno, tako da bi bilo moguće doći do određenog otpora s te nefleksibilne strane, jer određenim dobima dana španjolsko sunce bi moglo biti vrlo jeftino za proizvodnju energije. Ukoliko se to prodaje, netko na kraju kraja bi mogao izgubiti novce, što će dovesti do otpora. Zatim imamo situaciju u Njemačkoj internom. Svidjelo vam se to ili ne, nedostaju vodovi između sjevera koje mnogo proizvodi i juga koji mnogo troši. Zbog tih fizičkih činjenica, a što ima veliku vezu sa otporom zajednicama koje ne vole izgradnju vodova, na nesreću postatak Europe struja se ne skladišti lako i ona ide onamo kamo je to fizika nalaže, a ne kamo je mi nalažemo. To je put najmanjeg otpora, a ispada da je taj put kroz Poljsku, Češku, natrag kroz Austriju, na jug Njemačke. To je jednostavna činjenica, no stvara određene probleme za zemlje koje trebaju obaviti prijenost te energije. Poljska je posebno poseban slučaj, možda slični je Francuskoj, ima snažnu nefleksibilnu proizvodnju koja se temelje na ugljenu, ne nuklearnu energiji, no okolnosti nisu različite. I komisija je jako dobro pokazala smjer u kojem se želimo kretati i kao parlament vjerujem da trebamo osnažiti i pokazati da je to dobar smjer nije nešto što možemo ostvariti danas do sutra. To je tržište električne energije, investicije od 20-30 godina. Ništa se ne događa preko noći. No za ulagače iznimno je važno znati u kojem se smjeru ide. Dakle, mehanizmi za kapacitete meni se osobno ne sviđaju potpore niti za nuklearnu energiju, niti ugljen, kao niti za obnovljive izvore energije pokušavam to intelektualno održavati od, na jednoj strani. Jednostavno se priklanjamo strani tržišta, uklanjamo državne potpore, ali nigdje svojim predlazima nemam nekakve retroaktivne promjene. Samo prijedloge da države članice pronađu načine da otplate, odnosno otkupe već postojeće izgovore. I da umjesto ugovore, umjesto da plaću na dolazećih 10-15 godina, da ih jednostavno isplate odmah. U nekoj državi članici to možda može funkcionirati, u drugoj ne, ali to je određeno usmjerenje. Raspravljat ćemo još o svemu tome prioritetnom dispečingu. Meni to odgovara, možda se svi ne slažu, no pogledajmo, porazgovarajmo o tome. Zatim postoje određeni problemi za europske regije u kojoj velik broj ljudi radi u rudarskoj industriji, ugljena, to nam se možda ne sviđa, ali to je također činjenica koju moramo razmatrati kada na ovome radimo. Vezno uz energetsko siromaštvo i tu imamo dva različita pristupa. Jedan je potpora cijenama, dakle snižavanje cijena, a drugo je potpora pojedincima. Ja se zalažem za to da je uvijek bolje ne narušavati tržišta kroz umjetnu regulaciju cijena, već dati novac ljudima kojima treba pomoć u plaćanju računa. To mi se čini da je pametniji način i neprestano tražim načine da se minimalno narušava tržište. Dakle, doista se radujem dalje suradnji, trajat će, no doći ćemo do kraja. Hvala, hvala doista trićijani su na radu kao i svim izvjestiteljima u Sjeni. Pred nama je doista velik cilj. Imamo gotovo globalno tržište sirove nafte kao i plina, barem u izgradnji, ali potrebno nam je i europsko tržište električne energije. Hvala lijepo, 15.9. je rok za podnošenje amandmana. A danas popodne, još napominjem, sastanak se održava u Jan 6 ne u ovoj prostoriji. Zahvaljujem još jednom. Zahvaljujem i prevoditeljima. Ovaj put smo imali sreću jer smo doista završili točno 12.30. Hvala vam.